Il presidente. Saluto Dobar dan. Dobar dan i našim posjetiteljima. Mnogo vas je danas ovdje. Slušat ćete našu raspravu. Zapisnici jučerašnjih sastanka su podijeljeni. Ako nema komentara, proglašavam te zapisnike